morning, everyone. Dobar dan, ako nemate nikakvih prigovora možemo smatrati da je dnevni red usvojen. Sad, s obzirom na e, jako opterećen e, dnevni red zapravo svih nas, ona po podneva sjednica od 29.8. je potvrđena i izvanredni sastanak će se održati u ponedjeljak 4. rujna od 11 sati na večer do 10, od 7 do 10 i 13. od 9 do 12.30. A glasanje je predviđeno na oba sastanka, dakle i 12. i 13. rujna u Strasburu na našem sastanku. Danas se naš sastanak prevodi na 20 i jedan jezik osim galskog, estonskog i latvijskog, dakle svi jezici. A kao i obično svi su dosjei na dnevnom na raspolaganju na web stranici, ali mislim da možemo odmah krenuti sa prvim točkom dnevnog reda. Pa bih odmah dala riječ našim prevoditeljima koji imaju za nas jednu poruku. Molim vas stavite slušalice. Please, I don't know which booth, maybe English. You Izvolite, prevodioci imaju riječ. Mm, prevodioci vas žele obavijestiti da je radni spor zbog novih unilateralno nametnutih radnih uvjeta e, koji su nam nametnuti i dalje u tijeku i da sada već ulazi u treći tjedan. Unatoč brojnim e, koncesijama s naše strane, uprava nije do sada nikakav pokušala stupiti s nama u u bilo kakav kontakt. Prema tome nastavljamo sa našim akcijama. Hvala lijepo, a sada krećemo dalje sa našim dnevnim redom, a to je nominalne količine za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog čokua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenje u boce u Japanu. To je izvješće koje sam ja osobno, za koje sam ja osobno zadužena, pa ću nekoliko komentara dati unaprijed, a poslije toga svoje izvjestitelje u sjeni um, ehm, dati riječ. Dakle, da vam dam samo jednu pozadinu. Kao što ste svi svjesni, Japan je eh, ugovor s Japanom je zapravo najveći trgovinski ugovor kojeg je Evropska unija do sada ikad i sa kim ispregovarala i otvara ogromne mogućnosti za obje strane i naravno uklanja velike carinske barijere koje su koštale evropske tvrtke koje su izvozile u Japan do sada milijardu eura godišnje koje sada otpadaju. Osim toga će otvoriti japansko tržište sa 127 milijuna potrošača za ključne proizvode evropskog izvoza i poljoprivrede, pogotovo. Dakle, tu će ići tradicionalni e, proizvodi iz Europske unije sa kontroliranim zemljopisnim podrijetlom. A osim toga će omogućiti i izvoz proizvoda iz čitavog niza drugog sektora, a omogućit će također japanskim korporacijama i europskim poduzećima da sudjeluju u japanskim postupcima e, javne nabave i dakle sudjeluju njihovim tenderima. Prije kraja ovog Evropske Europske komisije, dakle ovog sastava do 2019 se nadamo da ćemo zaklopiti taj sporazum. Europska komisija predlaže izuzeća za šošu, a to je jedan alkoholno piće koje se puni u Japanu i tradicionalno se prodaje u bocama veličine koje odgovaraju nominalnom 720 ml i 1800 ml. A trenutno se ne nalaze u onome što je na popisu dozvoljenih eh, standardnih veličina boca ili količina boca za prodaj alkoholnih pića u Europskoj uniji. Prema tome, jedino Dakle, izuzeće koje se planira da se primjeni na evropsko-japanski sporazum može se uvesti samo kroz jednu uredbu, budući da ju moraju primijeniti istodobno sve zemlje članice i to prije nego što stupi na snagu naš sveobuhvatniji trgovinski ugovor Europske unije i Japana. Kao što ste svi svjesni, japanski sporazum je sigurno najveći koji smo do sada ikad ispregovarali kao partnerski ugovor sa Europskom unijom. I zbog toga je to i razlog da vam predlažem da usvojimo komisijin prijedlog bez daljnjih amandmana kako bismo stigli prije nego što stupi na snagu ovaj ispregovarni ugovor riješiti ovo pitanje. Ista, ista procedura bila je predložena i na razini vijeća za vrijeme sastanka posebnog odbora za poljoprivredu 11. lipnja i tada je bio određen rok, da 13. lipnja, koji je onda, za što se tiče tog odbora, prošao prešutno bez ikakvih prigovora bilo kojeg izaslanstva. A sada bih e, riječ dala mojim izvjestiteljima u sjeni da izraze svoje mišljenje. Kao prvo, gospođo Miller, hvala lijepo. Vi ste već rekli, predsjedateljice o čemu je problem, a to je ta sama količina alkoholnog pića koje se u Japanu, tog japanskog alkoholnog pića šošua koje se tamo tradicionalno E, puni u bocama koje ne odgovaraju europskim standardima. Dakle, sami ste rekli, dakle, dakle to su 720 ml ili 1800 ml su te boce koje se u Japanu pune. I kada bi se one uvele i kad bi se smjele uvesti u Evropsku uniju, onda bi morali u tom smislu izmijeniti naš zakon o alkoholnim i propise o alkoholnim pićima u prodaji. Ja, vi ste već to rekli, ali ja to želim još jedan puta ovdje istaknuti da smo mi za uzvrat možemo izvesti otprilike 130 recimo različitih vrsta vrsta vina evropskih na japansko tržište. Dakle, šošu je jedno japansko piće nalik na vinjak. Ima, e, proizvodi se od e, ječma i od šećerne trske ima otprilike 25 do 42 promila alkohola, ovisno o svojoj jakosti i stupnju. E, mi smo imali dakle do sada e, različite propise, e, konkretno jednu direktivu iz 2007. godine koja je odgovorila i uredbu koja je točno određivala u kolikim količinama se mogu boce alkoholnih pića stavljati na europsko tržište. Ali kao što je ovdje kazano, mi se, smo u cijelosti ovdje u suglasnosti sa vijećem koje se dakle složilo s time kao što znamo na posebnom odboru za poljoprivredu su to prihvatili i mi se s njima u cijelosti slažemo i možemo da ovu uredbu izmijeniti da bi se napravilo izuzeće za ovo japansko piće kako bi to stupilo na snagu prije nego što dođe, nego što stupa na snagu naš e, sveobuhvatni ugovor o partnerstvu i dubokim trgovinskim vezama. Hvala lijepo sada gospodin Pjeha. Hvala lijepo. Dakle, kao što ste i rekli, i moj klub zastupnika isto nema ništa protiv. Naime, smatra da bi se ta izuzeće ovog e, za japansko piće mogla apsolutno primijeniti. Jer mi znamo da se očekuje izvoz europskih proizvoda na japanske tržište u godišnje vrijednosti od više 850 milijardi eura, a zatim još imamo i tržište usluga koje onda tu zapravo cijeli iznos godišnji diže na gotovo stotinu milijardi godišnje. Prema tome, E, mislimo da bi to bilo vrlo pozitivno za europsko gospodarstvo. Prema tome, klub zastupnika ECR-a s time je vrlo zadovoljan da ovdje uklonimo sve barijere i da omogućimo slobodnu trgovinu. I to ujedno znači da prihvaćamo taj izuzeće. Ovo sa šohovom, to je vrlo bitno. Znamo da je u pitanju ova posebna veličina boca koja inače nije propisima dozvoljena na europskom tržištu. Mi znamo da evropski propisi to ne priznaju, ali istodobno se za uzvrat priznaju Japanu geografska, dakle, proizvodi sa strogo obilježenim zemljopisnim podrijetlom. I za njih se ukidaju dodatne carine. I kad vidimo dakle što je u pitanju, ECR smatra da bi trebali u kontekstu etiketiranja i izmjene uredbe koja određuje naše standardne boce alkoholnih pića na tržištu prihvatiti to izuzeće. I tome se možemo cijelosti pridružiti mišljenju ostalih. Pozitivno. Hvala. Gospođa Müller. Hvala. Ja sam se tijekom proteklih 12 mjeseci kao i neki od mojih kolega ovdje vrlo opsežno i iscrpno bavila alkoholnim pićima. Međutim, kad je šohu završio na mom stolu, onda sam morala prvo pogledati šta je to šohu. Šohu se u Japanu proizvodi već od 16. stoljeća, to piće alkoholno. I trenutno doživljuje, da kažemo, jedan novi procvat, kao recimo džin u Europi. Jedna od naših glavnih zapravo odredbi u cijeloj uredbi o alkoholima je zaštita tradicionalnih proizvoda i stoga mislim da je tu potpuno u redu ako to prihvatimo ovo izuzeće za šohu jer e, mi imamo različite izuzeća predviđena i za neka pića u Europi i ja apsolutno se slažem i predlažem da komisijin prijedlog prihvatimo bez ikakvih izmjena. Hvala. Da li se još netko želi javiti za riječ? Ne. Onda... Gospođa Kamis Moreno u ime komisije ima riječ. Hvala. I hvala članovima ovog odbora na izvješću i na ovom pozitivnom prihvaćanju komisijenog prijedloga. Mislim da je pozadina koju ste vi prikazali kao i ciljevi ovih mjera koje smo predvidjeli, da ste ih naravno dobro opisali i da je oni apsolutno pokrivaju želju za ovim izuzećem. A i članovi čitavog odbora su, vidim, izrazili suglasnost sa vijećem, odnosno prijedlogom komisije. I mogu samo još ponoviti kako je kontekst ovog svega upravo naš sporazum o gospodarskom partnerstvu s Japanom i da je on doista sad stigao već u tu fazu da se treba potpisati i mislimo da bi to, to trebalo dogoditi početkom srpnja. To je taj bitni kontekst. A kao što ste i sami rekli, taj sporazum će biti vrlo, vrlo pozitivan i koristan za čitavo gospodarstvo Europske unije, ali posebno za poljoprivredni sektor. I mislim, trebamo naglasiti da će tu koristi zvuči iz tri vrsti mjera. Prvo, smanjenje carina, jer mi znamo da se danas u prosjeku oko 50% stavlja nameće carine na proizvode koje izvozimo u Japan, što znači da će nam E, jako koristiti naš evropski izvoz, posebno poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Japan. zatim druga stvar, da je, smo uspjeli nakon dugo vremena dogovoriti u okviru tog velikog sporazuma i plasiranje evropskih vina na japansko tržište. A Japan je, da bi to bilo moguće, promijenio i svoje zakonodavstvo kako bi, recimo, zašti, prvo dozvolio, a zatim zaštitio e, zemljopisno podrijetla evropskih e, proizvoda. Kao što vidite, dakle, da se ne bi tu zlorabila imena naših geografski kontroliranih proizvoda. I to je zapravo do sada jedna koncesija koju je Japan prema nama učinio koja je bez presedana i nevjerojatna zapravo. Prema tome, u tom kontekstu je naše prihvaćanje ovih šohu boca koje ne odgovaraju europskim standardima jedna vrlo sitna stvar. A u svakom slučaju za naše potrošače, za sve naše dionike u Japan u, u Europi je bitno naglasiti da je to izuzeće vrlo je transparentno i to im sve objasniti jer odnosi se zapravo na to tradicionalno piće Japana koje se uvijek i prodaje od kad se proizvodi, čuli smo od koliko stoljeća, u toj veličini boca. I mislimo da je to stvarno minimalna ustupak kojeg mi činimo i Japanu i mislimo da tu moramo to obaviti što je prije moguće. Naravno, parlament se mora suglasiti, to je jasno, jer vi znate da to mora biti sve spremno kada bude stupio na snagu ovaj sporazum o partnerstvu gospodarskom s Japanom. Mislimo da je najbolje da se dakle ta modifikacija uredbe 110 provede administrativno, a vrlo brzo, a ujedno bi pokazali na taj način i našu dobru volju i našu maksimalne dobre namjere Japanu. Želimo im skazati da smo mi spremni za primjenu sporazuma u cijelosti. Ali mislim da ste vi ovdje već govorili da se to zapravo proizvodi od riže i različitih drugih, naravno šećerne trske i različitih žitarica i to tradicionalno alkoholno piće će sasvim sigurno naći svoju nišu, dakle na europskom tržištu. Ja ne znam ovog časa koliko će boca Japan e, isporučiti Evropsku uniju godišnje, ali računamo recimo s jednom količinom od možda 500 hektolitara godišnje i ta niša još uvijek postoji u Europskoj uniji u restoranima, u naravno prodavaonicama i koju će popuniti šohu. Ovaj prijedlog je već zapravo i sadržan u onom našem sveobuhvatnom ugovoru o ekonomskom partnerstvu što će biti potpisan početkom srpnja. A ja sam danas da vam ovdje da još prezentiram to u cijelosti, ali to je već učinjeno i da e, vas zamolim za vašu suglasnost i zato sam posebno sretna što ste vi već tu suglasnost zapravo dali. Prema tome, još jedan put puno vam hvala svim članovima ovog odbora i parlamentu na potpori koju su nam pružili, a mi se nadamo da će ovaj prijedlog komisije biti doista uskoro kompletnoj proceduri prihvaćen u parlamentu da možemo odmah krenuti na djelo. Hvala. Rok za amandmane je 22.6. u 11 sati. Glasat ćemo u odboru o tome 10. srpnja. Time smo završili tu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću. Točka 5. To je provedba sporazuma o trgovini između Europske unije, Kolumbije i Perua. Vidimo ovdje nacrt izvješća, to je gospođa Melen napisala, imate riječ. Merci, madame la présidente. Hvala gospođo predsjedateljice. 29.11.2017. godine odbor INTA je zatražila dozvolu za samoinicijativno izvješće vezano uz ovaj sporazum o trgovini između eu i Kolumbije i Perua. To se već pet godina e, znači privremeno primjenjuje, a tu sad imamo usredotočenje na znači zahtjeve komisije što se tiče provedbe akcijskog plana i to u svjetlu održivog razvoja. Nakon e, znači godišnjih e, izvješća evaluacije, isto tako izvješće komisije 10.10.2017. godine, te također izvješća civilnog društva, udruga civilnog društva. Znači, e, e proizlazi iz svega toga da to izvješće e, da taj sporazum iz 2012. nije urodio plodom i nije odgovorio na obećanja. Znači, Ovdje e, imamo znači dinamiku negativnih konsekvenci što se tiče smanjenja cijena sirovina te to je spriječilo održivi razvoj gospodarstva te dvije države. Kad analiziramo bil, trgovinsku bilancu sa Kolumbijom i Peruom, onda e, vidimo da zapravo e, ide u neravnoteženi e, odnos i to veći nego što je to bilo inicijalno kao i Kolumbiji i u Peru se vidi da e, ciljevi u glavi 9 e, e, sporazuma neće moći biti provedeni zbog nestabilnosti isto tako prevelikih očekivanja. U Kolumbiji imamo znači e, sporazum s Farkom koji je privremeno prekinut s novim predsjedništvom dovodi znači do u pitanje provođenje svih ovih ciljeva održivog razvoja, isto tako radnih uvjeta, onečišćenja, krčenja šuma, poštovanja biološke raznolikosti. U tom smislu moramo biti jako oprezni. A što se tiče političke situacije u Venecueli, to je dovelo do velikih migracija u Kolumbiji, do nestabilnosti, te se postavlja znači e, i e, opasnost iskorištavanja ljudskog rada te kršenja e, ljudskih prava. Imamo također e, e, nezakonito krčenje šume, nezakonito rudarenje određenih gospodarskih aktera. I to sve, gospođo predsjednice, mogu li možda zatražiti da se ne priča u dvorani. Znači, kao što sam govorila, otvo, e, imamo znači opasnost i, i provođenja održivog razvoja i isto tako e, gospodarskog razvoja tih zemalja. Znači, mnogi, mnoga izvješća koja imamo, znači, ne međunarodnih udruga, Europskog parlamenta, tri isto tako udruga civilnog društva, e, govori o tome e, e, o tome da postoje političke odluke o tim zemljama koje su u suprotnosti sa odredbama ovog sporazuma. Što se tiče ovog sporazuma o trgovini, postoji opasnost, kao što smo rekli, da se još više poveća ta neravnoteža i početna trgovinska neravnoteža između potpisnica. To nije na korist ni na ove, za ove dvije anske države, Kolumbije i Perua, niti za Europsku e, uniju. Zbog toga pozivamo na veliku opreznost e, što se tiče ovih ciljeva, te također tražimo od vijeća da komisiji da novi mandat u svrhu revizije sporazuma. Hvala. Hvala lijepo. A sada riječ dajemo izvjetiteljima u sjeni. Gospodin Gambus, upravo ste stigli na vrijeme. Prostite, nisam jednostavno stigao ranije, imao sam još jedan sastanak od jutra koji se malo produžio. Dakle, imamo posla sa izvješćem e, u odnosu na provedbu e, sporazuma o trgovini između Europske unije i Kolumbije i Perua. Vrlo kratko nešto o tome. Ovaj naš klub zastupnika je uvijek za to da se pokušavaju iznaći mogućnosti za bolje i uvijek sve jače ugovore o trgovini s drugim zemljama. Jer mi znamo da je trgovina do sada donijela samo više koristi, više mira, više stabilnosti nego kad se čovjek izolira. Mi znamo da izolacija prije dovodi do konflikta nego do suradnje. A sad e, ugovor o trgovini između Europske unije i Perua je jedno veliko postignuće u povijesti Europske unije i tih država, jer to su napokon partnerske države. I to je ugovor koji bi trebao dovesti do većeg rasta u oba nacionalna gospodarstva, dakle u obje nacionalne ekonomije. Zatim, ne smijemo zaboraviti da je predviđen sporazum jedna vrlo široka liberalizacija trgovine. Evropska unija bi trebala se otvoriti za Peru do 2023. dok bi se partnerske zemlje u cijelosti otvorili evropskim proizvodima do 2030. To je dakle asimetričan odnos, a cilj tog bilo da se tim zemljama omogući da se više vremena, da se usklade sa ovim uvjetima konkurencije na evropskom tržištu. Dakle, to je samo još jedan doprinos jednom održivom razvoju i upravo to pokazuje kako su obje strane spremne preuzeti sve i obaviti sve što mogu što se tiče održivog razvoja, ali i svojih obaveza prema zaštiti okoliša i ujedno zaštiti svega što je predviđeno njihovim nacionalnim zakonodavstvom, ali i međunarodnim konvencijama kao i europskim propisom. No, u svakom slučaju mislim da je jako važno da skratim cijelu priču, da i odbor, ovaj naš odbor prvi, a onda zatim i cijeli parlament podrži sklapanje tog ugovora između Europske unije i Perua, jer smatramo da je on dugoročno vrlo koristan. I podržavam inače vaše izvješće koje ste na PIS sastavili i podržavam i stajališta koje ste iznijeli u tom izvješću. I na kraju se još jedan želim srdečno zahvaliti na svemu. Gambus. Hvala lijepa, gospodine Gambus. A sada riječ dajem drugim kolegama koji žele komentirati ovo izvješće. Ukoliko to nije slučaj, gospodin Jorgensen iz Europske komisije. Izvolite. Hvala lijepa, dobar dan svima i hvala vam na ovoj mogućnosti da vam predstavim stajalište Europske komisije vezano uz ovu temu. Mi pozdravljamo ovu inicijativu za procjenu ovog trgovinskog sporazuma. E, dakle, i mi u Europskoj komisiji ćemo se ove godine ili sljedeće godine e, pozabaviti procjenom i evaluacijom ovoga sporazuma. Ono što sam želio reći je su kratki komentari vezano uz one dijelove o kojima se ovdje raspravlja. Mislim da je prvo pitanje koje si moramo postaviti i da li je ovo sporazum koji ima utjecaja na Kolombiju i na Peru da razviju održivije gospodarstvo i da li im je pomogao u njihovom gospodarskom razvoju i održivom razvoju. Mislim da je jasno da je ovaj sporazum pomogao Kolumbiji i Peru da se odmaknu od gospodarstva koje se isključivo temelji na sirovinama prema gospodarstvu koja ima dodane vrijednosti, u kojem postoje mogućnosti za mala i srednja poduzeća. Imamo ohrabrujuće brojke po pitanju povećanja e, broja malih i srednjih poduzeća iz Perua i Kolumbije koji sudjeluju i surađuju s Europskom unijom i vezano s trgovinske tokove. Dakle, manje sirovina, a više poljoprivrednih e, proizvoda i manufakturi iz Kolumbije. Mislimo da je to dobro. Druga točka što bismo željeli naglasiti tiče se drugog dijela nacrta rezolucije s kojim se možemo složiti. Vrlo je, a to je da je vrlo važno iskoristiti ovaj sporazum kako bi se dodatno uskladili sa e, multilateralnim sporazuma, sporazumima i standardima u pogledu radne snage. Postoje izazovi s kojima se suočavaju ove zemlje. Međutim, ovim sporazumom mi smo dali sebi mogućnost da se bavimo ovim pitanjima zajedno s ovim zemljama i dali smo glas, dali smo jedno mjesto, forum civilnom društvu da E, za dijalog sa njihovim vladama i za dijalog s nama. Zanimljivi primjer, nedavno je koalicija peruanskih nevladinih organizacija nas obavijestila o onome što oni smatraju da je nepotpuna implementacija provedbe ovog sporazuma. Dakle, neću dužiti, ali s našeg gledišta pet godina od stupanja na snagu ovoga sporazuma mi vidimo ovaj sporazum kao pozitivan, sporazum koji je dao više mogućnosti ovim državama za razvoj, održivi razvoj. Imamo e, stalni rast mogućnosti te utjecaja na ove vlade kako bi one nastavile u smjeru, angažirale se više u području zaštite okoliša primjenice. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođa Laj. Želite li komentirati nešto na kraju ove rasprave? Vrlo kratko, gospođo predsjednice, poslušala sam stajalište gospodina Gambusa i predviđam i stajališta drugih klubova. Čula sam također ono što je rekla komisija. Da, vidjet ćemo koji će to biti predloženi amandmani, no želim reći koliko je važno da e, odbor E, INTA da također svoje mišljenje vezano uz ovo. Mi ni u kojem slučaju ne želimo sad e, se protiviti sporazumima o trgovinama sa prijateljskim zemljama. Isto tako oni mogu e, imati i pomoć od bilateralnih sporazuma, no aktualni kontekst nije previše povoljan. A kad govore kad govorimo o određenim poteškoćima, aktualnim poteškoćama, posebno ono što je sadrženo u tekstu, u svakom slučaju sa zadovoljstvom očekujem amandmane koje će kolege predstaviti i naravno uh, unapredim. Zahvaljujem na angažmanu. Hvala. Hvala lijepa. Rok je treći, za podnošnje amandmana treći, e, treći svibnja e, u 11 sati. Ovime smo dovršili ovu točku dnevnog reda. A sada ćemo krenuti dalje. Nakon što se pojavi gospođa Dali, prijeći ćemo dakle na sljedeću točku dnevnog reda. A to su dakle standardne vrijednosti emisije za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila. Mi ovdje danas ćemo razmotriti amandmane, ali ćemo morati sačekati izvjestiteljicu. In the meantime, I u međuvremenu želim vas obavijestiti da smo sinoć dovršili dosje Energy Governance. trajalo je dugo, ali uspjeli smo to dovršiti. Ja i gospodin Ruger Glenske. Upoznati smo s događanjima sa svim onim što se dogodilo po pitanju ovoga dosjea. Gospođa Dali, čekali smo vas kako bismo započeli zanimljivu raspravu o ovim amandmanima. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala kolegama, hvala izvjestiteljima u Sijeni koji su bili prisjetni na sastanku ovoga odbora. Ova zakonodavstvo je izazvalo veliki interes, a to se vidi i temeljem broja amandmana. Oko 700 amandmana smo zaprimili u ovome trenutku. Pregovaramo o ovim amandmanima s različitim klubovima zastupnika. Kao što se moglo očekivati, većina amandmana usredotočila se na ciljeve CO2 emisija za e, vozila s niskom razinom emisije ili bez njega, te ciljeve do 2025. i 2030. koje, su, koje je predložila komisija. Ima amandmana koji traže strože ciljeve za osobna vozila i e, laka gospodarska vozila Mm, tu se uzima u obzir politički mehanizam, e, sustav bonusa se razmatrao. E, vrlo je jasno iz amandmana da postoji snažna namjera e, da se premoste svi postojeći jazovi. A vezano i za testove za emisije CO2. Dakle, da e, te da se e, vrste odobrenja ovdje definiraju eko oznake je nešto što se preporučuje, neki amandmani govore o izlasku iz konvencije o fosilnim gorivima i tako dalje. Mi ćemo raspraviti sve to sa našim sastankom s izvjestiteljima u Sjeni. Ja vam želim potvrditi da je moj cilj da postignem kompromisno rješenje vezano sve dijelove ovoga prijedloga. Želim sada naglasiti najvažnije elemente ove uredbe, a to se tiče privremenog cilja. U nedostatku ambicioznog e, cilja za 220. aktualni limit bi ostao na snazi do 2029. E, to samo ako ne bi došlo, ako ne bismo mislili e, cilj za 2025. godinu. Ovi pragovi bi se e, smanjili, a to ne bi bilo u skladu s ciljevima Europske unije u pogledu emisije stakleničkih plinova, o čemu smo se složili prije nekoliko mjeseci. Jasno je da Europski parlament mora preuzeti vodeću ulogu u ovome pogledu. Ako ne budemo imali dodatnih promjena, države članice neće biti u mogućnosti e, ostvariti svoje ciljeve, klimatske ciljeve. Države članice su vidjele da postoji ovaj rizik i spremne su na tranziciju, a postoji države članice koje razumiju da mi moramo e, isporučiti konkretna rješenja u ovome pogledu. Što se tiče radnika, mi ih moramo zaštititi svjesni smo toga. Smatram da iako to možemo sagledati kao dio zakonodavstva vezanog uz klimatske promjene, ono mora uzeti u obzir zaštitu radnika i oni moraju biti sastavni dio tranzicije koja se mora dogoditi. Jer E, iako su neka vozila s niskom razinom emisije laka za e, konstrukciju, za izgradnju, druga su kompleksnija i e, ona će uzrokovati nezaposlenost. Predviđa se da će broj radnih mjesta se povećati do 2030. godine jer će dizelska i benzinska vozila se izgraditi, dakle, sofisticiranija a i preći će se na e, hibride. Još jednu stvar bih željela naglasiti. Postoji trend prema automatizaciji u automobilskoj industriji bez obzira na ovu tranziciju. Mi se moramo pozabaviti svim ovim pitanjima kako bi zaštitili naše radnike u ovome procesu. Postoje različite dinamike na nacionalnim razinama. Za sada e, imamo jednu skupinu država koje žele više standarde i ciljeve, jače e, ciljeve za vozila s niskom razinom emisije ili bez nje, a druge države e, vrše tranziciju opskrbe nacionalnih politika u ovome pogledu, a postoje i države članice koje su negdje između. Čekamo mišljenja Njemačke, Italije i Poljske, ali ovdje želim e, reći nešto vezano uz njemački primjer. 25% smanjenja do 2025. Dakle, na, Njemačka će poticati svoje proizvođače automobila da se postignu e, ovi ciljevi i tu vidimo njihovu e, odlučnost u ovome pogledu. Jasno nam je da države koje imaju poteškoća e, sa ostvarivanjem 40-postotnih ciljeva su spremne na suradnju. Radujem se unaprijed razmjeni mišljenja sa e, izvjestiteljima u sjeni i sa drugim kolegama vezano za ovu temu. Hvala lijepo. Hvala lijepo, a sada riječ dajem izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepo. I hvala lijepo izvjestiteljici. Gospođa Dali je prvo rekla da je riječ o više tehničkom dosjevu ali s obzirom na 700 amandmana mislim da se <laughs> ovdje i politički svašta događa i pokrenuta. Vjerujem, a to sam ovdje već i rekao, da je prijedlog komisije iz 2017. vrlo ambiciozan, jer govori o 30% do 2030. i između toga obaveznih 15% do 2025. A sada što se sad događa? Neke kolege žele radikalne promjene, željeli bi još povećati ambicije na 50%, a dijelom traže čak i 75%. Po tom sistemu tko više nudi, zatim za zabranu kompletno e, motora na izgaranje i tako dalje. Mislim da je potrebno, nužno zapravo, da vrlo stručno, objektivno i opsežno procijenimo prijedlog komisije. Jer ne smijemo zaboraviti, naravno da trebamo zaštititi okoliš, ali ne smijemo nikako ni pocijeniti zaštitu naše e, konkurentnosti i naše industrije. I mislim da moramo i interese naših radnika imati na uvidu. Mi kao pučani tražimo od komisije jednu procjenu učinka i da nam kažu kako bi izgledalo ono što se tu zagovara od strane izvjestiteljice, onih 50%, kao i onih 75% koji su tu neki kolege predložili i to bi trebalo napraviti procjenu učinka. Jer moramo razmisliti što bi to učinilo za radne mjesta u Europskoj uniji. Ja sam uvjeren da jedna tehnološka neutralnost i to prava tehnološka neutralnost je ovdje potrebna koja će na kraju dovesti ne da, ne da idemo na kompletnu E, elektrifikaciju, jer to bi bilo zapravo suprotno. Samo elektrika bi bilo upravo suprotno tehnološkoj neutralnosti. Ja osim toga moramo se pitati odakle struja dolazi, da li je uvijek održiva i zatim tko će financirati kompletnu infrastrukturu za punjenje električnom energijom, tko si može to uopće priuštiti, da li svi. Zatim šta je sa proizvodnjom baterija, vidimo da je cijena kobalta skočila preko svih mjera. Prema tome tu je jako puno prijetnji i problema dodatnih i kod te elektrifikacije. I zato moramo biti otvoreni prema inovacijama, u to spadaju alternativna goriva, sintetička goriva, tu imamo imamo čitav niz mogućnosti i novih potencijala. Mislim da imamo šansu kroz pametne zakone provoditi ovdje jako zaštitu klime, a istodobno i osigurati i zaštititi konkurentnost naše industrije kao i radna mjesta na tom vrlo važnom području europske industrije. A ako onda tu budemo tražili nova sredstva i nove mjeru, novu mjeru, onda ćemo moći i sa prijedlogom Europske komisije izaći na kraj i prihvatiti ga. U protivnom mislim da ćemo doživjeti slom i mislim da nije jako ozbiljno kada Mirjam Dali, kolegica naša, ovdje citira samo i, mišljenje jednog ministarstva u Njemačkoj. Ja bi vam mogao donijeti i mišljenja drugih ministarstava iz Njemačke, gospodarstva, financija i svih ostalih ne baš samo nužno jednog ministarstva. Nije dovoljno objektivno. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa gospodin Gize, Giske, a sada gospodin Prokter. Hvala. Predsjedateljice, želio bih zahvaliti gospođi Dalin eh, svemu ono što je učinila po pitanju ovoga dosjeja. Možda će neke iznenaditi, ali ja mogu podržati njene ideje i njene prijedloge. Međutim, ne u vremenskim rokovima koji su aktualno predviđeni, a koji po meni nisu realistični i ne mogu se ostvariti. Važno je osigurati daljni razvoj u ovom sektoru i da on bude održiv i realan. Upravo iz tog razloga želio bih tri stvari naglasiti koje su vrlo važne našem klubu zastupnika, a to proizlazi iz nedavnih rasprava na sastanku izvjestitelja u Sjeni. U prvom redu prethodno razdoblje derogacija se mora zadržati za sljedeće razdoblje mali proizvođači koji su inovativni moraju se zaštititi u ovome pogledu. Bilo bi vrlo štetno da odustanemo od ovih izuzeća u ovome trenutku. Zatim je tu pitanje troška za potrošača. Smatramo da zakonodavstvo ne bi smjelo kažnjavati potrošača te da standardi vozila, odnosno poboljšanje standarda, bi trebali ići ruku uz ruku sa e, prihodima. Nova vozila se kupuju otprilike svakih 11 godina. Postoje naravno brojne razlike u Ujedinjenoj kraljevini ova brojka je bliža 5 godina. Stoga postojat će jedan određeni rok unutar kojeg će ta nova e, vozila doći na tržište. A zatim cilj zakonodavstva nije ograničiti socijalnu mobilnost. Standardi vozila moraju ići paralelno sa potporom infrastrukture koja aktualno nije prikladna ni odgovarajuća. U određenim regijama i okruzima, električna vozila i hibridi jesu realna opcija, međutim u drugima to nije slučaj, posebice u velikim ruralnim područjima. A to se mora prepoznati u našem razmišljanju. Raspravljalo se o proizvođačima automobila. Ja sam bio na odboru Tram i brojni kolege koji su, neki od njih su i ovdje prisutni sada. E, bila je, bio je naravno i predstavnik komisije. Čuli smo o tome da Naravno se mora riješiti situacija vezana uz proizvodnju dizelskih e, vozila. Međutim, moramo pogledati unatrag i moramo pogledati što je to ovaj dom i što je komisija promovirala, promicala. 90. godina prodaja dizelskih vozila bila je 14%. Prošle godine, 2017. taj postotak dizelskih vozila iznosio je 52%. Dakle, zbog čega takav rezultat? Mnogi od nas to znamo, a to moramo i priznati. Postojalo je djelovanje zakonodavca ovdje, ali i u državama članicama, ono koje je poticalo prodaju dizelskih e, vozila. Stoga nije iznenađujuće da su potrošači skeptični ne samo spram proizvođača zbog afere Dieselgate, već i spram zakonodavaca, a vezano uz ovu inovaciju. Ali kao što sam rekao, ja podržavam ideje gospođe Dali. Mi moramo razmotriti koliko su ovi ciljevi ostvarivi unutar određenog roka. Neki žele da budemo stroži, ja želim vidjeti klauzulu za reviziju kojom ćemo mi vidjeti u kojem stanju je tehnologija, da li ona uspijeva pratiti zapravo našu ambiciju. Hvala lijepa. Hvala, gospodin Torvalc, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Znači, pod vodstvom gospođe Dali imali smo cijeli niz plodonosnih e, sastanaka. Moji amandmani uključuju tri stvari. Prvo da imamo jasan i snažan signal za buduće razvijanje znači ambicioznog sustava za ciljne vrijednosti smanjenja CO2 do 2025. 30. i 50. A E, isto tako imamo znači tu metodologiju životnog ciklusa kako bismo mogli znači e, mjeriti e, emisije CO2 iz svih znači postrojenja i tehnoloških aspekata. Kad govorimo znači obnavljanju tehnologije, ako ne preuzmemo taj rizik i ne e, poguramo e, proizvođače da to naprave, onda ćemo biti, e, onda će Europa e, biti preteknuta od strane Kine. Moramo to napraviti, moramo ih na neki način pogurati u tom smjeru. Isto tako, postoji trend i bojim se da je to vezano uz ideologizaciju, a to je da svi misle da se sve može napraviti na razini emisija CO2 određenih vozila. To je nešto što idealno zvuči dobro, no ne znam možemo li e, prebrzo gurnuti industriju u tom smjeru. Moramo imati tu uravnoteženi pristup i vidjeti na koji način oni mogu te e, nove e, mjere provesti. Da, kolege su govorile o signalima automobilske industrije, naravno neki uopće ne bi željeli da se krene u tom pravcu. Smatram da Mm, najbolji način da se to uravnoteže, da imamo cjelokupni sustav smanjenja CO2 emisija i to na osnovi životnog ciklusa. Tu ćemo stvoriti dobar kontekst i time i dobar pristup. A imamo isto tako jedan mali problem Bojim se sad tu moralizirati to pitanje. Ako znači uvedemo ovaj sustav bonusa malusa, onda ćemo uvesti sustav gdje otvaramo vrata nekim pristupima koji neće funkcionirati i koji će biti nefunkcionalni. Trebamo vidjeti e, kakav će taj sustav e, biti e, bonusa i malusa. Moramo to pomnije raspraviti na sastancima provjereni izvjestitelja u sjeni i vidjeti koje najbolje rješenje. a u tom smislu moramo s jedne strane biti mudri, a druge strane čvrsto djelovati. A sada gospođa Harms, izvolite. Ja bih željela zahvaliti gospođi Dali napravo na tome što je stvarno dobro vodila e, naš rad na ovom dosjeu i rekla bih gospodinu Gizekeu da ne mislim da je to prihvatljivo kad jedna strana ovdje počne govoriti o tome kaže ja govorim o činjenicama, a o čemu onda mi druge govorimo? Mislim, jako je teška stvar e, ta stvar sa činjenicama i biti 100% siguran da je nešto stvarno 100% provjerena činjenica. Ja mislim da je naš posao na ovom dosjeu bio dobar. I u ime mog kluba zastupnika smatram da je važno podsjetiti još jedan puta koliko je važan ovaj cilj, opći cilj redukcije do 2030 sve ono što smo čuli i prije nego što je gospođa Dali uopće prezentirala svoje izvješće, kazali su, uvijek su svi rekli i kazano je da je to ono ključna stvar koju moramo stvariti jer bez toga ne možemo ni na tom području ostvariti naše klimatske ciljeve. I to dakle u tom području gdje imamo konvencionalne metode, konvencionalnu tehnologiju, ali i na području elektromobilnosti. Tu moramo, dakle, tu ključnu stvar, znači našu redukciju do 2030. ostvariti. Jer upravo na tom području se zapravo odlučiti o tome u kojoj mjeri ćemo ispuniti klimatske ciljeve za idućih 10 godina. Stoga ne možemo tu biti ležerni i pušta te stvari da prolaze, nego moramo biti oštri i na tome insistirati. Meni inače u mom klubu zastupnika nama nije bilo lako, jer mi smo izmijenili ono što su, kao našim amandmanima smo tražili ono što su nam stručnjaci preporučili. Ako se pariški cilj, cilj pariške konferencije, dakle da zagrijavanje ne bude veće od 2 stupnja, onda znači da ako to želimo ostvariti, moramo ovdje ići na smanjenje od 60 do 75% CO2. Ja znam da to nekom zvuči ambiciozno i čak preambiciozno, da neki kao što je kolega Gizeke ovdje samo odmahuju glavom, ali to je ono što su nam stručnjaci rekli. I bez toga zapravo nećemo moći ostvariti konačni cilj Pariške konferencije. Kako ćemo o tom pregovarati, to će biti jako zanimljivo. Ali još jedan puta, meni je jako bitno da tu ključnu stvar, to središnju pitanje e, doista ispunimo, a ne da nam se za nekoliko godina učini da i da dođemo u situaciju da žalimo da nismo za našu klimu učinili što smo morali. Zbog toga potpuno neovisno o tome koliko ćemo postotaka na kraju napraviti, još nešto moramo dogovoriti jedan međucilj i metode kako ćemo provjeriti da li idemo pravim putem. Znači, taj međucilj bismo morali biti mjerljivi, to za nekih 4 do 5 godina. Na našem putu do 2030. dakle, da vidimo jesmo li krenuli pravim smjerom. A sad, kako ćemo ovaj, raditi sa e-mobilnošću i koliko ćemo e-mobilnosti propisati kao obavezne ili kako ćemo to uopće sve skupa realizirati, to ćemo još vidjeti, ali nemojmo zaboraviti da ono što sada ne napravimo, teško da će neko tako brzo stić nakon toga napraviti. I sad pitanje kako ćemo recimo smanjenjem e, štetnih emisija ipak zadržati našu mobilnost, a da pritom ne budu elektromobilnost na prvom mjestu, to mi je potpuno nejasno. Nama je potpuno jasno što to može značiti za radna mjesta. Mi smo tog jako svjesni, o tome raspravljamo stalno. Ali ono što mislim da je vrlo zapravo razarajuće ovoj našoj raspravi je da kad vi nam stalno tu smrknutog izraza lica potpuno namršteni na sve što mi govorimo o opstanku, o preživljavanju naše klime i okoliša, vi stalno namršteno govorite o pitanju proizvodnje, pitanju radnih mjesta, pitanju konkurentnosti industrije i tako dalje. A kad pročitam recimo studije koje su sindikati dali u izradu, onda vidimo da su prvi veliki gubici radnih mjesta koji su pred nama u automobilskoj industriji, ne oni koji su radna mjesta koja smo izgubili zbog elektrovozila, nego upravo druga. To su ona radna mjesta koja ćemo prva izgubiti, to su ona koji su zbog tehnoloških inovacija, zbog digitalizacije otpala, a ne zbog elektrovozila. I, a to ne možete izbjeći naravno. I na kraju, da kažem da je komisija, mislim da je to dobro što je komisija i sama rekla, da je ukupna društvena korist kod viših graničnih vrijednosti, ako idemo malo gore, sa redukcijskim e, s redukcijama, onda komisija kaže da ukupna društvena korist neće biti lošija nego u dosadašnjem prijedlogu, nego će se, utemeljeno na studijama koje raspolaže komisija, i to su studije C. Delfta koji to izrazio, onda će ta opće društvena korist biti čak i bolja, veli komisija. Prema tome, mi imamo tu jako puno toga o čemu trebamo raspravljati i gospodine Gizike, nemojte zaboraviti, mi raspravljamo o temelju činjenica koje su nam dali stručnjaci, sindikati, inženjeri, apsolutno, dakle stručne stvari iz raznih studija. Hvala. Hvala, sada gospođa Konečna ima riječ, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajuća. Drage kolegice i kolege, ja želim zahvaliti našoj izvjestiteljici. Zapravo ne razumijem zašto mi sada još pregovaramo o tome odboru, budući da pregovori o kompromisima već um, teku, već smo ih počeli. Međutim, evo, ajde, dobro razgovaramo o tome, ali koliko ja znam ti pregovori su počeli dobro i dobro teku. Aha, sad, kako, dobro, ajde, sad samo nešto kratko o mojim amantmanima koje sam ja kao izvjestiteljica u sjeni podnjela. Ja sam naime i izvjestiteljica u sjeni za reviziju e, direktive o čistom i učinkovitim e, vozilima cestovnim. I mislim da je to dvije ta dva pravna akta su jako povezana. I zbog toga su moji prijedlozi amandmana vezani bila sam u prvom prijedlogu nešto manje ambiciozna, a sad sam postala malo ambicioznija. Kao jedina izvjestiteljica u Sjeni dolazim zapravo iz regije u kojoj se proizvode automobili sa tradicionalnim, konvencionalnim motorima, i u kojoj su radna mjesta apsolutno ovisna o toj automobilskoj industriji, a kroz to znači njihovih obitelji, či život cijele regije. Ja sam uvijek sve ekološke aspekte uspoređivala i sa aspektima socijalne prirode, gospodarske prirode, a ako hoćete i posljedicama po javno zdravstvo. Ali činjenica je da sva automobilska industrija koja se u Europskoj uniji uopće i čak i u istočnoevropskim državama koja postoji zapravo u vlasništvu zapadnoevropskih koncerna. I vidite, one u mojoj zemlji i dalje proizvode samo konvencionalne motore. I zbog toga mislim da trebamo jedan tranzicijsko razdoblje predvidjeti, jer nećemo naravno stanje riješiti, razriješiti tako da stara, da radna mjesta koja postoje u našim zemljama potpuno nestane, a u radna mjesta u državama u kojima sjede vlasnici tih korporacija automobilske industrije ostanu sačuvana. Samo kod nas zatvaraju rad, pogone. Na kraju bi se to moglo dogoditi da se recimo na istoku Njemačka i dalje voze dizlaši, dizel motori, a dok se to naravno na zapadu neće dogoditi, a onda bi recimo sva rabljena dizel vozila otišla u siromašnije krajeve na istok, istočnu Njemačku pa dalje na istok Europe, što bi na kraju moglo dovesti do različitih drugih tenzija pa čak i nemira, a ni u kom slučaju nećemo tako pomoći ni radnim mjestima ni javnom zdravlju i općem zdravstvenom stanju ljudi u tim državama. Stoga bih ostala i koji zato sam ostala u svim svojim amandmanima kod ishodišnih brojki Europske komisije kako je u prvom prijedlogu predložila. Zatim mislim da bi stvorili, trebali stvoriti motivaciju za prodavače vozila s alternativnim gorivima. Mislim da tu moramo dostići i Kaliforniju i sve ostalo. Zatim ja sam se orijentirala strogo na tehnološku neutralnost, i zatim mislim da kod svih automobila moramo cijeli uzeti životni ciklus njihovog trajanja u obzir, čak i kod onih konvencionalnih. Zatim imam jedan amantman za emisije u realnom, dakle vožnji u realnim uvjetima, u stvarnosti. Mislim da bi se kod redukcije CO2 trebali NOx-ovi, NCX-ovi i ostale štetne emisije uzeti u obzir koje, dakle dušički uglavnom spojevi, koji isto tako e, ozbiljno ugrožavaju zdravlje ljudi. Zatim, moje amandmane sam u reviziji direktive o, s čišćem vozilima u cestovnom prometu isto ugradila jer oni su povezani, kao što sam rekla, te dvije teme. Mislim da se zatim potrošače treba razbuditi jer u dobroj mjeri su zaspali kad je u pitanju elektromobilnost koja je pred nama. Ali e-mobilnost nećemo tako brzo uvesti dok ne stvorimo tu infrastrukturu koja je još uvijek šepa, koja je nužno potrebna. No, mislim da bi sve to skupa trebalo ubrzati kao implementaciju ovih pravnih akata, ali nemojmo zaboraviti, ne smijemo se zakriti iza toga, iza ovih, iza ovih dokumenta, jer to nije jedino s čime se moramo baviti. I ne smijemo naravno zaboraviti na socijalne posljedice ovih pravnih akata na situaciju zapošljavanja radna mjesta u mnogim, pogotovo istočnim zemljama Europske unije. Jer vidite, kad govorimo o smanjenju emisija, moglo bi se dogoditi da ako mi, kao što je kolega iz ECR-a rekao, sad se ovdje previše opredijelimo samo za e-vozila, i onda pitanje šta će biti, jer do sada smo recimo kod goriva se previše orijentirali na biogoriva, pitanje šta će sada s time biti. A sada na kraju još jedan put hvala izvestiteljici što je vrlo otvorena prema svim našim prijedlozima bila tijekom zajedničkog rada i nadam se da ćemo doći do dobro izbalansiranih kompromisa u tim pregovorima oko amandmana, odnosno oko kompromisa. I nadam se da prednost neće ostati samo u onim zemljama gdje sjede vlasnici autoindustrije. Hvala. Sada gospođa Evi, izvolite. Hvala lijepo. Ja želim zahvaliti izvjestiteljici Dali na svemu što je do sada učinila i na kompromisnom prijedlogu koji je pre nama i na duhu suradnje koju je pokazala i mi e, želimo poduprijeti prijedlog izvjestiteljice tu bih željela se složiti i s onime što je jutros ovdje rečeno. Mislim da je zabrinjavajuće da postoje oni koji danas kratkovidno gledaju i brane interese sektora, automobilskog sektora, koji je dokazao sve ove godine da je usporavao uvođenje učinkovitih mjera za smanjenje emisija i koji je odgađao i gotovo ništa učinio u tome da potrošačima ponudi proizvode koji ne onečišćuju okoliš. Stoga mi u ovome povijesnom trenutku imamo priliku raditi na važnoj direktivi koja bi trebala dati poticaj kompanijama, automobilskim tvrtkama da ne izgubimo E, našu prednost, konkurentnu prednost, ako ju gubimo. Jer europske automobilska industrija i tvrtke ulažu kako bi poštovali, ispoštovale pravila koje već postoje u drugim državama. Ja bih, ja ne bih željela da mi izgubimo ovu našu prednost, konkurentnu prednost. I ne bih željela da izgubimo dragocino vrijeme. Mi smatramo da ambicija ovdje mora biti visoka, posebice po pitanju cilja za 2030. E, prijedlog komisije je prenizak prema nama. Također smatramo da je vrlo važno e, podupreti i među cilj do 2025. za smanjenje emisija kako bismo dali poticaj sektor automobilske industrije. Slažem se i s onim što je izvjestiteljica rekla, a i drugi kolege vezano uz pravičnu tranziciju i sve one mjere koje bi trebale pomoći e, prekvalifikaciji radnika u ovoj fazi tranzicije. Mi ne smijemo gubiti vrijeme. Mislim da ako ne budemo uveli ove poticaje za prodaju na način na koji smo mi to predložili, on se može uvesti na učinkoviti način e, sa bonusima, u sustavom koji će omogućiti dakle dva smjera, a kako bismo postigli minimalne ciljeve prodaje automobila sa, e, s niskom razinom emisije ili bez nje. Govorili smo među izvjestiteljima u, seni, e, u sjeni o produbljivanju vizije, jasne vizije za e, cijeli ciklus života e, automobila, ne smijemo, odnosno vozila, ne smijemo zaboraviti još jednu stvar koju želim naglasiti, a to je uvođenje realnih testova na cestama to smo učinili za druge onečišćivače i važno je da to učinimo i za emisije CO2 plinova. Jasno nam je znamo da je to jedno od najtežih točaka u homologaciji vozila. Mi ne smijemo na tržište i na naše ceste dovoditi automobile koji e, zagađuju više. Dakle, vrlo je važno intervenirati na učinkoviti način i u ovome pogledu sa realnim testovima koji će se provoditi. Imaćemo prilike raspraviti o tome e, na sastanku izvjestitelju Sjeni. Zaključit ću na način da ću zahvaliti izvjestiteljici. Nadam se da će ova uredba pokazati smjer u kojem želi krenuti Evropska unija, drugačiji smjer, to zaslužuju naši građani koji žive u gradovima, ali i u ruralnim dijelovima u kojima je smrtnost velika. Dakle, e, svakako to moramo uzeti u obzir. Hvala vam lijepa. Hvala. Time završavamo ovaj popis izvjestitelja u sjeni, a sada se okrećem drugim članovima parlamenta koji žele uzeti riječ. Tri osobe su se već javile, možete i drugi sudjelovati. E, prvi je na popisu gospodin Eckhout. Izvolite, hvala gospođo predsjedateljice. Ja sam zbilja s velikim interesom e, slušao e, ovu raspravu i ono što su rekle kolege iz ECR-a. To sam isto čuo i na odboru za promet. Da, ovo je pravi trenutak. Moramo shvatiti da ako želimo provesti ciljeve iz Pariškog sporazuma, onda moramo povećati razinu svoje ambicioznosti. E, Europa mora, znači do kraja ove godine, do kopa 24, povećati e, svoju e, ambicioznost kad govorimo znači o učinkovitosti i obnovljivim energijima, energetskoj učinkovitosti mogu reći da u tom smislu idemo napred. Ako odgovor govorimo znači ovu e, uredbu o dijeljenju tereta, onda je tu e, sektor e, prometa ključen. Isto tako znamo da kad govorimo o učinkovitim mjerama i troškovno učinkovitim mjerama u okviru uredbe o dijeljenju tereta, to će se morati provesti najviše na području prometa ako e, ti ljudi koji ne žele na tom području ništa napraviti, onda će trebati e, platiti cijenu na području poljoprivrede. Gledam sad tu kolege iz EPP-a koji e, stalno govore da su konzistentni. Ako želite biti konzistentni i ne želite da poljoprivreda preuzme cijeli teret u okviru mjera uredbe o dijeljenju tereta, onda morate jasno poslati po, e, signal tržištu što treba napraviti do 2030. godine. Znači, ako se to ne napravi, onda e, će se ciljevi u okviru uredbe o dijeljenju tereta dovesti u pitanje i onda će se e, sve prebaciti, cijeli teret će se prebaciti na poljoprivredu. E, dragi kolega Gizek, da, sad u ovom trenutku se usredotočujete na ovu, znači energetski miks, da li je on sad tu čisti čist ili nije da, to je nešto što se mora uzeti u obzir i u tom smislu smo mi željeli ambicioznije ciljeve što se tiče obnovljivih energija. To smo te naše ambicije smo zbog EPP-a trebali e, e, smanjiti, a sad vi govorite o tome da nas to puno košta jer naša električna energija nije dovoljno čista. Da, moramo e, reći da nismo nikad bili tehnološki neutralni jer smo uvijek e, e, znači stavljali u prvi plan i promovirali dizel, posebno što se tiče nacionalne razine. To mogu reći e, svojim kolegama iz ECR-a. To znači nije neutralno, e, tehnološki neutralno, a sad se to e, progurava kao tehnološka neutralnost. A govori se o tome da cilj ne smiju biti preambiciozni, previše ambiciozni ako već neke postojeće tehnologije te ciljeve ne mogu dostići je li to sad tehnološka neutralnost ili nije, odlučite vi, problem je u tehnologiji, ali vi to sad iskrećete i go, ne želite ambiciozne ciljeve jer se bojite da vaša izarska industrija se neće moći podvrgnuti i dostići te ciljeve. Kako sad tu zaobilazite te argumente? Za mene je to dosta razočaravajuće. Ono što sam naučio iz Dieselgate-a gdje sam e, bio su je to da su snažni ciljevi što se tiče e, e, emisija nešto što dovodi do povećanja tehnologije. I to nove tehnologije. Govorimo o radnim uvjetima i radnim mjestima u budućnosti. Ako to ne reguliramo unutar Europe, ako ne stvorimo kontekst za inovativne tehnologije u okviru Europe, onda će se radna mjesta stvarati izvan Europe. Znači nije problem e, sada e, u tehnologiji nego u neambicioznosti. A sad evo hvala vam na ovome molim vas e, da ograničite svoje uzimanje riječi jer i će točno na vrijeme izaći iz e, svojih kabina. Evo, molim da sljedeći govornik bude kratak. Hvala. Ja ću govoriti sporo. Da. Prvo, što se tiče EPP-a i onoga što smo čuli. Ja sam ja bih želio da smo sad u ugodnoj e, situaciji da možemo pozitivno gledati e, isto tako da bude da na neki način imamo dobru poziciju što se tiče ovih ciljeva CO2, ali to nije tako i zbog ekoloških i socijalnih razloga i tako dalje. Neću to sad ponavljati, ali nekoliko elemenata bih želio ponoviti. Često se govori o tome da e, imamo e, pres sporo uvođenje električnih automobila, ali to nije slučaj. Uzmite u obzir privatne kompanije za leasing, e, javnu upravu koji žele e, čisti vozni park i tako dalje. Možemo imati, e, imamo na umu da zapravo imamo velike zahtjeve i veliku potražnju, a nemamo dovoljno isporuke mogu reći da zapravo ponuda nije ona koja odgovara na potražnju. A što se tiče uredbe o klimatskim akcijama, imamo znači regulaciju što se tiče ne ETS sektora. Gizek je u tom smislu govorio o Njemačkoj. A ne smijemo samo slušati ministre za okoliš nego za financije i poljoprivrednike. Oni znaju da ako znači ne uvedu ciljeve za e, automobile, onda će umjesto e, prometnog sektora drugi sektori morati obaviti posao što se tiče postizanja ovih angažmana na, u borbi protiv klimatskih promjena i emisija. Da, ja sam uložio amandmane vezano uz to. Prvo, vezano uz znači RDE e, test Ja predlažem eh, da prijeđemo što je prije moguće na test RDE. Često se govori o argumentima o tome da imamo eh, znači povećanje ehm, znači tehnologije, inovativnih tehnologija na području e, hibrid, hibrida i tako dalje i da tu znači možemo imati određene probleme. To moramo e, imati na umu. A sada gospodin Liza, izvolite. Hvala lijepo. Hvala Mirjam Dali na njenom izvješću. Ja mislim da nam trebaju ambiciozni ciljevi za CO2 kod e, lakih gospodarskih vozila i osobnih vozila. Međutim, nije sad tajna da čitav kompletna pučka stranka smatra ovaj remi, e, redukciju od 50% preambicioznom. Tako da se nadam da ćemo se moći ovdje u odboru dogovoriti oko nekog drugog i mislim jednog realistične da kažemo redukcije i gospodin Gizek je isto rekao dosta uvjerljive stvari i mislim da bi se trebali više držati komisijenog predloška i nadam se, vjerujem da ćemo se tu uspjeti dogovoriti. No, sada dvije stvari koje su mi posebno bitne. Prvo, Mirjam Dali u svom izvješću e, kompletno ovaj parametar težine je izbacila i sad me zanima, kompletno više ne ulazi, uzima u obzir parametar težine. Zanima me kako to onda misli napraviti. Mi smo prošlih godina uvijek iznova o tome raspravljali. Mislim da tu postoji kompromis koji zagovaraju i mogu prihvatiti sve strane. Naime, e, vidite, vozilo koje je dvostruko teže nema dvostruko više emisija, nego tu postoji jedna krivulja po kojoj se to e, odvija i ta krivulja kako je ucrtana to je bila zapravo rezultat jednog kompromisnog dogovora proizvođača malih i velikih vozila. I onda se toga smo se držali. Dobro, ne moramo se sad nužno tog parametra držati, možemo i druge parametre koristiti. Recimo, možemo argumentirati da vozilo koje vozi, ima šest mjesta za jednu cijelu obitelj, sjedećih jer zapravo je, se isto tretira kao jedan mali smart za dvoje ljudi. Ali mislim da je to sve u svemu previše ekstremno i da ne možemo skroz tako to prihvatiti i da dolazi do one crvene linije ispod koje mi ne možemo, tako da bi to trebala možda Mirjam Dali malo biti E, mekša to pogledom. Sljedeća stvar je ovaj međucilj 2025. Koliko sam ja shvatio, to je taj međucilj od 2025. još puno važniji za ostvarenje ciljeva Pariške konferencije. Zato što do 2025. trebamo smanjiti emisije na cestama. I to ne samo kod novo, novih vozila koje su tek stavljana na cestu, nego i kod onih koji već voze sada i od prije su nasljeđene. Međutim, imamo taj argument da smo kod e, obračuna onog ciklusa životnog vijeka još uvijek nismo došli do kraja, pa stoga ne možemo ni sa sigurnošću planirati, niti znaju proizvođači što točno moraju 25. napraviti. Zato bi nam trebala komisija tu malo više stvari objasniti detaljnije, da nam kaže kako su oni to mislili. Mislim da je smjer dobar u kojem idemo, ali nam treba više detalja od komisije. I zanimljivo je ono što je rekao i Torvald, kolega Torvald malo prije, da bi nam trebali zapravo već izaći na svjetlo dana i sa ciljevima za poslije 2030. No, bit će već dovoljno da za naše proizvođače daju više sigurnosti sada. Svi znaju koliko se, da se moraju smanjiti, ali pitanje je koliko toga i, mora ići godišnje, koliko postotaka jer e, vidite i kako će to izgledati za kojeg pojedinog proizvođača. Vidite, e, zato što nam trebaju precizni izračuni nakon rezultata testova, jer neki proizvođači će morati više smanjivati nego drugi, jer su njihova vozila drugog tipa. zato bi trebali njima više sigurnosti isto pružiti. Znači, mi moramo točno znati kud idemo, ali je jasno i ponovno se vraćam, bitan je ovaj među cilj 2025. I da nam komisija više kaže što kod ide. Hvala. Hvala gospođo predsjednice. Prvo bih željela reći našim zelenim eh, prijateljima da nam njihove sad eh, lekcije iz morala pomalo idu na živce. Kad govorimo o borbi protiv klimatskih promjena, dizel je u tom trenutku bio dobro rješenje. Postoje određene istine u određenom trenutku, a nakon toga kad se mijenjaju znanstvena saznanja, to se može izmijeniti. Ja nisam željela eh, dovesti u pitanje prijedloge komisije za 2025. 2030. zato što mi se čini da je to nešto što e, automobilska energija i proizvođači mogu ispoštovati. Moramo im pomoći što se tiče njihovih napora na smanjenju e, emisija CO2. Što se tiče 2030. godine smanjenje 70 ili 75%, to je čista fantazija i imaginacija. Ti ciljevi se trebaju dostići. I Zbog toga mi se čini da idemo u krivom pravcu gdje znači stvaramo taj sustav e, bonusa i malusa, a imali smo prije toga samo sustav bonusa za laka vozila. To treba biti poticajni i incitativni sustav. A s druge strane sve električno, električna vozila svugdje, da li je to pravo rješenje. Što se tiče ovog sustava bonusa, to je znači prije svega usmjereno na električna vozila i to na uštrb drugih tehnologija. Ono što ja želim da prije svega imamo tehnološku neutralnost i to promičem. Hvala. Hvala, time smo završili sa popisom govornika. A sada gospodin Runge Metzger u ime komisije. Izvolite. Hvala. Pokušat ću biti kratak i neću ponavljati što je sve stoji u prijedlogu komisije, vi ste svi u to upućeni znate. Ono što mi vjerujemo je da je naš prijedlog i ambiciozan i uravnotežen. A iz ove rasprave zapravo proizlazi jasno da na kraju krajeva svi vučemo na u istom smjeru jer mi želimo inovativnu, jaku industriju, a pritom želimo osigurati da se stvaraju e, nova radna mjesta u automobilskoj industriji, da ona ne sele na druga mjesta na svijetu. E, a istodobno želimo jasno i ostvariti ciljeve klimatske konferencije. Jasno, puno toga i kad pogledamo vrlo brižno koja je brzina promjena koje dolaze na i koje su pred nama, dakle kad pogledamo šta će biti do 25. a šta do 2030. onda moram reći da smo mi vrlo pažljivo iz komisije to gledali. U ovom našem prijedlogu vidite nismo baš možda kompletnu procjenu učinka napravili, naime nismo sve mogućnosti, sve opcije dovoljno dobro istražili. Prema tome to ćemo sad još učiniti, tako da vidimo za, svaku, za svaki prijedlog koji dolazi, za svaku opciju redukcija, moramo vidjeti koje su posljedice po cijelo društvo, gospodarsko, socijalno i tako dalje. A zatim, to, to ćemo sad nadoknaditi, a zatim pitanje ovih ostalih stvari. Ovdje smo čuli i pitanje baterija, akumulatora i ostalo koje je problematično. Ako želimo zadržati kompletnu autoindustriju u našim rukama, onda ćemo morati i u te prateće stvari investirati i razvijati ih. Ali naravno, Pritom moramo, moramo paziti da to bude istom brzinom, dakle adekvatnom brzinom sve određeno kako bi mi ostvarivali svoje ciljeve koje smo si zadali glede emisija. Ista stvar se odnosi ne samo na akumulatore baterije, nego i na kompletnu infrastrukturu koju nemamo za sada, recimo za prelaz na elektrovozila i sve ostalo posebno u ruralnim sredinama. To ćemo morati razriješiti. Mislim da smo mi s naše strane već jako puno na, na tome radili i da ćemo još kompletirati naš prijedlog s time. Druga priča je i druga točka u ovom svemu je kako ćemo to implementirati. Naime, sve se ovdje, ovdje je spomenuto da moramo e, zapravo paziti na analizu životnog ciklusa vozila koja su već na cestama. To moramo jako uzeti u obzir. I čula sam, čula sam da su ovdje neki rekli kako se ne smijemo s tim igram, stvarima igrati, ni kockati. Naravno, e, VTP tekstovi koje smo provodili su tražili od nas 5 do 8 godina rada da ih možemo dovršiti i primijeniti. Ali sada možemo krenuti i na druge testove, RD testove. No, komplikacije koje ćemo i složene probleme koje će se s time zapravo doći kako bi dobili pristup podacima. Od, a da ne govorim još i sve ono što je vezano za e, obavezu zaštite privatnosti podataka bi nam moglo u mnogo čemu usporiti i onemogućiti. Jer vidite, mi trebamo različite podatke jer vi imate različite vozače na cestima, neke voze brzo, neki sporo, a o tome ovisi recimo i potrošnja goriva, kao i emisije. Međutim, kako vi možete za to, za te navike kako neko vozi na cesti, učiniti odgovornim proizvođača? To baš ne ide. Prema tome, mi moramo još raz, dalje razviti taj okvir kako ćemo mjeriti konkretno onda emisije i imati bolji uvid u to ali mislimo da ćemo to do 2024. uspjeti dovršiti. To je onaj trenutak kada ćemo razmisliti gdje smo sad sa infrastrukturom za alternativna goriva, gdje smo sa novim tehnologijama, gdje smo sa proizvodnjom baterija akumulatora u Europi i možemo li ubrzati napredak do 2030. Od tog trenutka to će biti 2024. Mislimo da će ta revizija 2024. biti jako bitan element. Konačno, vi svi znate da će ovdje sadašnji mandat e, ovog saziva zastupnika brzo završiti to znamo. I mi bi jako volili da ovaj prijedlog i rad na ovom dosjeu dovršimo do kraja ove godine. Jer e, mislim da vi ste i sami spominjali potrebna je regulatorna sigurnost. A mislimo da ako mi to ovršimo, rad na ovom dosjeu do kraja godine ćemo stvarno dati regulatornu sigurnost našoj autoindustriji, našim proizvođačima, ali i radnicima u Europi i ljudima. Hvala lijepo. A sada na kraju gospođa Dali kao naša izvjestiteljica. Hvala i hvala svim kolegama na svim doprinosima i hvala predstavniku komisije. Ja bih počela s nečim što se ovdje već, o čemu se ovdje dosta žestoko spominjala i govorila. Naime, potrebe da se osigura da vozila koja voze u realnom uvjetima na cesti doista emitiraju ono što mi pretpostavljamo što je za njih kazano da toliko emitiraju emisija štetnih. Uglavnom, mi moramo priznati da još uvijek nismo e, uspjeli zatvoriti taj jaz kojeg smo imali između recimo rezultata testova u zatvorenim laboratorijskim ili radioničkim uvjetima i onom na cesti. Prema tome, to je ono što mi moramo podhitno razriješiti do kraja. Zatim, da se pozabavim još nečim što su kolege rekli. Kolege, vjerujte, ja nisam nikakav e, pristrani pristaša jedne tehnologije, nijednu se želim ovdje forsirati, nemam nikakvog interesa u tome. Ono što me zanima jedino je da idemo na čišće tehnologije, čišću energiju. I prema tome, to znači da imamo manje od 50 mg po kilometru, a sve što imamo više od tome, to spada u one nečiste ali ako možemo, dakle imamo recimo hibridne motore ili visoko učinkovite čiste motore na zagorjevanje i tako dalje, neka to bude, ne mora biti čisto električno vozilo i neku novu tehnologiju, može i to biti. Bitno je da smanjimo štetne emisije i nemam nikakvih tu ja predrasuda niti subjektivnih preferencija. Međutim, ono što treba se ovdje E, ne želim da se ovdje stvori dojam kako na kraju krajeva mi ovdje sve činimo da zapravo zaobiđemo naše klimatske obaveze i činimo sve da bi samo sačuvali radna mjesta. To nije tako, mi smo izbalansirani. I zatim netko je ovdje govorio i o tome kako bi se trebao komisijin prijedlog dopuniti još ovim stvarima, procjenama učinaka koje još nisu napravljene, ali mogu reći da u onoj procjeni učinka koja već sada postoji se govori i o tome da čak sa smanjenim emisijama CO2 i ispunjenjem ovih ciljeva koji su tu navedeni još uvijek imamo dovoljno radnih mjesta, čak i otvaranje novih radnih mjesta u Europi. Imamo tu raznih studija koje to dokazuju. Govori se, recimo imate studij da 0,04% padaju radna mjesta zbog recimo ispunjenja ovih ciljeva, ali ima i drugih. Tako da Imamo recimo i studije koje pokazuju da bi sa novim tehnologijama i prelazom na novo imali čak 206 tisuća ili više tisuća radnih mjesta do 2030. a ne da ćemo doći u smanjenje i tako dalje. recimo hibridna vozila s jedne strane po nekim studijama bi izazvala oko 76 tisuća radnih mjesta manje, prema drugim studijama bi zapravo uvećala to. Prema tome, tu imamo različitih rezultata studija. Ali, naravno, to je povezano i sa ostalim stvarima koje se paralelno događaju, radom na baterijama, radom na zatim uklapanje svega toga u kružno gospodarstvo za vrijeme naše kompletne tranzicije prema tom jednom sveobuhvatnom konceptu će naravno radnih mjesta, ne može se uvijek predvidjeti točnošću kako će izgledati situacija s radnim mjestima. Zatim, Neću sad više o tome govoriti jer znam da nemamo vremena, ali nadam se da i veselim se zapravo da ćemo nastaviti jedan produktivan rad svi mi izvjestitelji sjene i da ćemo vam na kraju dati vrlo dobra rješenja, kompromisna rješenja za naš zakonodavni akt. Hvala gospodine Lize. Ako sam ja to dobro vidio, onda imamo još nekoliko minuta vremena pa bih stoga još jedan puta uputio svoje pitanje komisiji i Mirjam Dali. Dakle, komisiji prvo, kako mislite da će to funkcionirati za 2025. Ako tek 2022. budemo imali preračunate podatke koliko koji proizvođač kako mora raditi ili kako to zamislite. A zatim, Mirjam Dali, kako vi mislite nastaviti ako ste izbacili kompletno parametar težine auta ili veličine auta? Ili recimo, <laughs> mislite li da se na isti način treba tretirati vozilo s koje prevozi šest, šestero ljudi, šest mjesta ima ili onaj mali koji ima dva mjesta sjedeća i dva čovjeka transportira? Hvala. A sada gospodin Metzger u ime komisije. Prvo, Isprike, gospodine Lize, ja sam htio biti kratak, pa zato nisam e, odgovorio na vaše pitanje. Ali mi smo o tom razmišljali, to uvjetima koje, dakle, ta sigurnost da pređemo na VTP testove. Ono što smo mi stvorili, to je jako tehnički naporno bilo, to je, su bile tabele korelacija koje bi omogućile našim proizvođačima da u grubo za sada vide kamo će te zapravo veličine, brojke koje sad imamo ići, kamo smjeraju. Drugo, svaki proizvođač može i njihova vozila, čak i ona koja su već postoje, staviti na odvesti na testiranje kako bi vidli ove rezultate koji su bitni za VTPN tekstove, kako bi onda to mogli usporediti i prema tome se orijentirati. Na kraju, konačna brojka će biti relativno kasno e, poznata, konačna veličina. Međutim, ova e, margina mogućih grešaka će biti zato jako mala. A druga stvar koja je spomenula i gospođa Dali, to je mogućnost recimo E, kako se može manipulirati sustavom, što se već događalo. Naravno, VTP da podaci koji se na početku skupljaju, to je ishodišna naša točka za kompletne redukcije. Ali inače nakon tog testa se zapravo konfigurira vozilo na vrlo konkretan način da bi te emisije bile de facto manipulirane onda u testovima i mi se sad bavimo upravo time kako bi minimalizirali taj rizik da se ne dogodi ponovno neka manipulacija kao što smo je do sada već vidjeli sa ovim različitim manipulacijama softvera koje su bile. I na kraju mi se u cijelosti slažemo sa onim što je rekao gospodin Lize da vi ne možete što se samih vozila tiče njih izravno uspoređivati, ali ono što je zanimljivo je kako se budemo više približavali onom vozilu sa nula stop, nultom stopom emisija, oni će te razlike bivati sve manje. Jer vidite, što se budu skuplje tehnologije tome dodavale i razvijale, to će se emisije brže smanjivati, čak i za teža vozila i teška gospodarska čata. Biće to ili električna sa baterijama ili onda im masa uopće ništa nije bitna na kraju dana ili vidjet ćemo nove tehnologije, nove tipove. Uglavnom, kako se vrijeme bude bude odmicalo, tako će ova krivulje koje ih sad odvajaju, po kojima imaju potpuno različite vrijednosti, različite vozila, bivati sve ravnijim i ravnijim dok se ne bude sve izravnalo. Hvala. I Mislim da je cilj kojim se danas bavimo nije za pojedinačno osobna vozila, nego se zapravo bavimo ciljevima na razini kompletnih država. Ali neovisno o tome mi imamo i vrijednosti za svu prodaj svih proizvođača u ove godine. I ne možemo sad to opravdati, sad kažemo ako imamo veća vozila, oni više emitiraju i da se to uzima kao argument. Jer ne smijemo zaboraviti da ćemo se vremenom baviti i situacijom u kojem će nam vozila manje emitirati e, štetnih emisija, iako će biti teža i veća i imati veći kapacitet za prevoz putnika. Dakle, zapravo mi ćemo doći u situaciju kad ćemo procjenjivati kompletan, ukipan, ukupan e, životni ciklus tih vozila i to je pred nama i to je i to ono zapravo čemu stremimo, pa tako da je to vrlo brzo će se opće faktor težine kompletno izgubiti. Hvala Time smo završili raspravu na ovu temu o kojoj će se 1. listopada raspravljati na plenarnoj sjednici, a sada sljedeća točka dnevnog reda. Prigovor o acetamipridu za uporabu biocidalnim proizvodima vrste 18. To je razmatranje prijedloga rezolucije. Izvjestiteljica je gospođa Godin. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Još e, jednom vam e, prezentiram prigovor što se tiče neonikotinoida, insekticida koji su odgovorni za uništenje i smanjenje broja e, pčela u Europi. Radi se o tvarima koje se trebaju koristiti u biocidnim proizvodima vrste 18. U borbi protiv e, znači e, različitih insekata u, unutar kuća, unutar zgrada, no isto tako i izvan na terasama i tako dalje. Imamo znači te, e, te probleme. Radi se o utjecaju na živčani sustav pčela i dovodi u pitanje te smanjuje populacije pčela. A isto tako imamo tu prigovor što se tiče koris, e, korištenja u vanjskom prostoru. Znači ovdje imamo predlog komisije za proizvode koji su direktno odgovorni za nestajanje E, pčela 1.3.2018. velikom većinom je parlament usvojio rezoluciju e, što se tiče pčelarskog sektora u Europskoj uniji. Tamo smo imali poziv državama članicama da e, znači djeluju na osnovu znanstvenih konsenzusa te također da smanje i zabrane upotrebu insekticida uključujući neonikotinoide i sistemske insekticide. Moramo biti u tom smislu koherentni. Radi se o tvari uh, u, odnosu na koje uh, uh, su pčele, znači izložene isto tako i oprašivači a radi se znači o izlaganju i pesticidima i drugim insekticidima. Što se tiče znači opasnosti acetamiprida za e, polinizatore i pčele, jasno je da ta opasnost postoji i to je povezano sa nestankom i smanjenjem populacije pčela u Europi. Imamo znači proizvođače pčela u Francuskoj, Normandiji, zbog nestanka pčela su znači e, spalili više od 300 košnica i to iz očaja. Ja vas molim da podržite ovaj prigovor. Hvala. Uh, Hvala lijepa. Gospodin Turkanu, izvjestitelj u sjeni je ovdje, je, izvolite imate riječ. Hvala lijepa, biti ću kratak, vrijeme nam istječe. Mislim da u kontekstu acetamiprida komisija koja je dozvolila ovaj e, biocidnim proizvoda se koristi u staklenicima za e, proizvode vrste 18. Sve je dokumentirano, imamo rizike za ljudsko zdravlje i za okoliš koji su prisutni. Međutim, nema dokaza da da je bilo loših negativnih učinaka u staklenicima, ali korištenje proizvoda na otvorenom prostoru postoje određene tu zadrške i sumnje za negativne, da postoje negativni utjecaj ovog proizvoda i negativni utjecaj na pčele dozvolom acetamiprida u staklenicima od strane komisije, komisija se temeljila na e, istraživanjima koje nisu povezivale rizike e, ovih e, tvari na insekte. Naravno, situacija bi bila drugačija na otvorenom prostoru, međutim, informacije nisu potpune u ovome slučaju. Stoga mislim da se buduće odluke o zabrane ili dozvoli za korištenje ovoga proizvoda eh, na otvorenim prostorima mm, zahtijeva dodatna znanstvena istraživanja i provjere i mišljenje Europske agencije za kamikalije, europskih stručnjaka znanstvenika te da eh, odluku su analizirale države članice i države članice su jednoglasne u svojoj odluci da dozvole primjenu, odnosno uporabu biocid, mi prida u zatvorenim sustavima, dakle u staklenicima. Mi to podržavamo. Moj klub zastupnika pozdravlja ovu činjenicu i zadovoljni smo činjenicom da bilo kakav rizik za zdravlje ili okološ E, kada govorimo o primjeni u zatvorenom prostoru se može kontrolirati, a korištenja prida. u tim slučajevima može biti moguće. Stoga mi nećemo podržati ovakav prijedlog. Komisija, gospodine Berent, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. Dakle, Ovdje ću se dotaknuti određenih stvari što je gospođa Godin eh, rekla u ovom nacrtu rezolucije. Nije istina da ova tvar nije na tržištu, acetamiprid postoji, to je djelatna tvar. U skladu s uredbom se koristi već od 2000. godine. Dakle, u uporabi je. To ne bi bilo novo uvođenje tvari. Baš suprotno, Komisija bi ovom odlukom ograničila moguću uporebu acetamiprida u odnosu na ono što je danas slučaj, jer se sada primjenjuju nacionalna zakonodavstva država članica. Ovom odlukom mi bismo ograničili moguću uporabu e, acetamiprida. Dodatno, nije ispravno reći da E, se ovdje govori o biocidnom uporabi, odnosno uporabi u biocidnim proizvodima. Mi odobravamo uporabu isključivo u zatvorenom e, prostoru, dakle in-house u, staklenicima, ne u poljima ili e, za uporabu za zaštitu bilja na plantažama. Dakle, agencija je procijenila moguće rizike za pčele i zaključila je da postoje samo mali rizici koji se mogu očekivati, a sigurno ti rizici neće potjecati od upotrebe unutar zatvorenog prostora, već u blizini toga prostora. U svakom slučaju rizici koji se očekuju su vrlo niski u rezoluciji gospođa Godin upućuje na uvodnu izjavu broj 12 i tvrdi da naša odluka neće biti usklađena s uvodnom izjavom. Ni to nije točno jer ova uvodna izjava se tiče tvari koje zadovoljavaju takozvani cut-off kriterije, a to ne vrijedi za acetamiprid. Ovu tvar smo e, temeljito evaluirali, EKA je dala svoje mišljenje i odobrenje, a komisija je odlučila slijediti preporuku agencije. Dakle, mi u potpunosti djelujemo u duhu uredbe i unutar naših ovlasti. Hvala lijepa, hvala vam. O me ćemo glasovati danas, poslje podne, te možda i u srpnju na plenarnoj sjednici ako do toga dođe. Tako da vas tako da se radujemo što ćete e, danas poslijepodne biti s nama na glasovanju. Hvala lijepa.